Good afternoon, dear colleagues. We uh, Dobar dan, drage kolegice i kolege. Započet ćemo sa uh, popodnevnim sastankom i nastavit ćemo sa te točkom pet dnevnog reda. To je radionica o iskorenjivanju rodnih stereotipa, feministička perspektiva na maskulinitet. Tu imamo kolegice i kolege, govornike govornice. Zadovoljstvo mi je zaželjeti vam dobrodošlicu na eh, ovaj sastanak u organizaciji uh, Resornog odjela za prava građana i ustavna pitanja. sada samo imam eh, dva praktična priopćenja. Žao mi je na prvom mjestu da vas moram obavijestiti E, da e, gospođa Kate Doyle koja je trebala govoriti na ovoj radionici je morala odkazati svoj dolazak iz medicinskih razloga. Nažalost, e, otkazala zadnji čas, toga nismo uspjeli naći zamjenu. Ovdje danas imamo tri uvažena stručnjaka i stručnjakinje i veselimo se čuti njihova predavanja. Dakle, proteklom desetljeću uloga muškaraca se nametnula kao relevantna tema politike o rodnoj ravnopravnosti Europske unije. Dugo vremena e, rodna ravnopravnost i politike vezane uz tu temu su bile sagledavane u kontekstu uglavnom e, ženskog pitanja budući da su žene bile pokretačka snaga koja je stajala e, e, iza strategija rodne ravnopravnosti i bile su jedini korisnici, odnosno korisnice jednakeg jednakijeg pravednijeg društva. U proteklih deset godina, s druge strane, e, stavlja se sve veći naglasak na razumijevanje potreba za rodnom ravnopravnošću od strane muškaraca. Muškarci i maskuliniteti su sve više predmeti studija i politika, rodnih politika u Europskoj uniji, E, sukladno kojima e, su i žene i muškarci jednaki korisnici, odnosno korisnice e, rodno ravnopravnog društva. Još uvijek ne postoji dovoljno sistematičnog znanja o praksama, muškim praksama vezanim uz rodnu ravnopravnost u različitim državama članicama Europske unije. Nadamo se da će ova radionica u tom svjetlu biti vrlo korisna. Naša prva govornica je gospođa Elis Kambor koja radi e, za, na Istraživačkom institutu Centra za savjetovanje e, muškaraca u Gracu, Austriji i ona će predstaviti rezultate studije ulozi e, muškaraca unutar rodne ravnopravnosti. Izvolite gospođa Skambor. Hvala vam lijepa na pozivu. Na ovu radionicu koja se tiče iskorjenjivanja rodnih stereotipa i feminističke perspektive o maskulinitetu. Velika mi je čast biti danas ovdje, predstaviti neke od rezultata studije koje se tiču e, e, muškaraca i rodne ravnopravnosti. I ja ću se danas koncentrirati has danas ću se e, koncentrirati na skrb, odnosno brigu e, i e, govorit ću o ugovoru iz Lisabona i Amsterdama i zapravo uloga muškaraca i rodne ravnopravnosti je sve prepoznatija kao važna tema posebice u sektoru ženskog zapošljavanja. I e, već 2001. do 2004. provedena je studija o utjecaju roda na e, zaposlenje i zapitali smo se u toj studiji da li su se promijenili obrazci zapošljavanja muškaraca i kako je to veze sa rodnom ravnopravnošću. Željela bih govoriti nešto o tome kako e, uloga muškaraca u skrbi pružanju skrbi može biti ojačana. Koncentrirat ću se u tom smislu na rezultate ove studije, ali i na e, neke druge studije. Rezultati ove studije pokazali su e, da e, su muškarci sve više uključeni u brigu, odnosno skrb Međutim, e, unatoč tome što e, uključenje muškaraca e, je povećano, još uvijek nije postignuta jednakost u smislu žene i muškaraca koji pružaju skrb, odnosno brigu. Tu postoji veliki utjecaj razine rodne ravnopravnosti. Kad govorimo o e, sudjelovanju žena na tržištu e, rada i ostalim područjima. Dakle, unatoč tome što muškarci preuzimaju veliki dio brige kod kuće, na primjer, i u ostalim područjima, na primjer u javnom životu, E, nije nužno tako. Bitno je e, vidjeti koje su prepreke, a koje su pokretačke sile koje e, dovode do promjena. Recimo nešto na početku u kontekstu. Kao što ste vi već rekli, rodne politike vezane uz rodnu ravnopravnost su bile fokusirane na žene, ali u Europskoj uniji se to područje proširilo i na muškarce. Muškarci su u Europskoj uniji bili zapravo nepovezani sa e, pitanjem roda i zato je zapravo uključivanje rodne komponente u razna područja postalo sve bitnije. Muškarci su sve uključeni, na primjer na razini e, Europske unije i e, tijekom konferencija pod predsjedništvom Švedske ili Finske e, postojali su dakle sastanci na kojima se ohrabrivalo muškarce da preuzmu aktivnu ulogu u politikama koje se tiču rodne ravnopravnosti. Jedan pozitivan korak je e, bila studija o ulozi muškaraca u rodne ravnopravnosti. To je zapravo bio prvi prvo, bilo prvo sistematično e, istraživanje koje uključivalo države članice Europske unije, koncentrirajući se na teme kao što su politička reprezentacija, briga, edukacija, nasilje i tako dalje. A što se promijenilo u posljednjih e, deset godina? Žene sve više sudjeluju na tržištu e, rada. Također, sve manje muškaraca koji su jedinstveni hranitelji obitelji, te su jednake mogućnosti e, sve e, više prisutne u europskim društvima, muškarci se više preuzimaju brigu, odnosno skrb. U većini e, društava u Europi još uvijek je područje skrbi predominantno zapravo posvećeno ženama, odnosno žene se više e, brinu, pružaju više skrbi i e, bitno je da e, uvažimo promjene koje se događaju. Skrb je povezana usko sa radom kad govorimo o politikama rodne ravnopravnosti. A u fokusu je sve veće sudjelovanje, odnosno poticanje na veće sudjelovanje žena na tržištu rada. Međutim, kad govorimo o e, rodnoj, e, perspektivi rodne ravnopravnosti, i bitno je da e, se ove promjene odvijaju. A sada navedimo neke, neke važne točke koje se tiču ove teme. Studija o ulozi muškaraca u rodnoj ravnopravnosti pokazuje da su se uloge muškaraca i žena promijenile između 2000. i 2010. E, godine. Postoje promjene na tržištu rada. Na primjer, između, dakle, u tom vremenu, vremenskom periodu između 2000 i 2010 su se razlike u zapošljavanju u udjelu e, muškaraca i žena na radnim mjestima e, smanjile. Također radno vrijeme. Radno vrijeme se smanjilo za muškarce, a tako i za žene. Međutim, više za muškarce nego za žene. Dakle, to su bili neki od zanimljivih rezultata naše studije. E, sve veća preklapanja e, radnih e, obrazaca muškaraca i žena povezano je sa krizom sektora u kojem dominiraju muškarci, to je teška industrija i ostali sektori u kojima rade uglavnom muškarci, pogotovo u ruralnim regijama u Europi u kojima se osjećaju ove posljedice. Kada govorimo o maskulinom identitetu. On je jako e, povezan sa ulogom hranitelja obitelji, e, punim zaposlenjem. E, međutim, postoji promjena iz jednog kontinuiranog posla na puno radno vrijeme na, prema novim modelima koji su više prekarni i nestabilni. Dakle, promjene u gospodarstvu utječu na dugoročno zapošljavanje i to vodi do e, erozije e, uloge muškarca kao hranitelja obitelji. E, kad govorimo o studiju maskuliniteta, tu ih je zapravo promjena koja ide od, od muškarca kao primarnog hranitelja obitelji ka modelu maskuliniteta skrbi u kojima muškarci E, participiraju plaćenom i neplaćenom e, radu koji je povezan sa skrbi. A tu se izazivaju tradicionalni koncepti e, muške moći i hegemonijskog maskuliniteta. Unutar ove studije ulozi muškaraca postoje empirijski dokazi o promjenama ulozi muškaraca, na primjer, na grafikanu možete vidjeti empirijsku povezanost između zadovoljstva na radu i e, radnog vremena, odnosno vremena provedenog na radu. Ovdje možete vidjeti na horizontalnoj osi radno vrijeme i e, zadovoljstvo na poslu na vertikalnoj osi. muškarci su bili zadovoljni u recimo Nizozemskoj ili Norveškoj gdje su radili e, manje radnih sati e, i obrnuto. Dakle, u zemljama poput Grčke primjerice gdje su radili, e, muškarci radili više radnih sati, bili su nezadovoljni. Važno pitanje je da li se muškarci brinu, da li pružuju skrb. Odgovor je da kada mjerimo parametre koji se tiču neplaćenog e, kućanskog rada i ostalih e, područja. Udio muškaraca u tim područjima e, nastavlja rasti, posebice u sjevernoj Europi, te se smanjuje zapravo nekim postsocijalističkim zemljama. U nekim zemljama, recimo u sjevernim zemljama, udje muškaraca koji se bave tim tradicionalno ženskim poslovima je duplo veći nego u zemljama e, s bivšim socijalističkim sustavom. Provedeno je 2007. u Norveško istraživanje o kućanskom radu. to istraživanje govorilo je o udjelu muškaraca u kućanskom radu i zaključci e, tog istraživanja su bili ti da, na primjer, vi, e, muškarci s visokim obrazovanjem su e, su za 30% više skloni da će obavljati kućanske poslove nego oni sa nižim obrazovanjem, nižim prihodima, jer muškarci sa e, nižim prihodima neće e, dijeliti kućanske poslove posebice ako imaju partnerice sa nižim e, prihodima. Također, ovi muškarci koji su više obrazovani će dakle više sudjelovati u području skrbi i ostalim područjima koje se tiču kućanskih poslova. Koji su razlozi ovih promjena u Europi? Možemo vidjeti da neki parovi preferiraju da majke ostaju kod kuće e, duže e, u smislu porednog dopusta, a da muškarci rade više i više zarađuju. U većini zemalja gdje su provedene studije e, muški hranitelj obitelji je zamijenjen sa možda e, ženama koje e, hrane obitelj, međutim muškarci još uvijek su bolje plaćeni, imaju bolje plaćene poslove. Kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti i podjeli posla u, nekim zemljama, e, ta ravnopravnost je vidljivija, dok u drugim zemljama postoje zakoni koji omogućavaju retradi, institucionalizaciju e, rodnih uloga i ljudi, na primjer, se brinu e, o svojoj djeci kod kuće, umjesto da ih šalju u institucije, odnosno obrazovne ustanove. Također, kao što smo rekli, postoji retradicionalizacija rodnih uloga i situacija bolja za oženjene parove nego za neoženjene. Za neke parove igra ulogu društva, za druge e, obitelj, obiteljska tradicija. na primjer češće će muškarac biti hranitelj obitelji e, koji dolazi iz obitelji gdje e, nije bilo očinske figure ili nije bilo muškarca koji bi našao tu ulogu. Kada se govori o roditeljskom dopustu za muškarce, on varira E, unutar e, Europe. Na primjer, e, na Islandu je taj period duži i zapravo zemlje koje osiguravaju dopust koji je plaćen i za koji se dobiva neka kompenzacija imaju veći udio muškaraca koji odlaze na roditeljski dopust da zaključimo, muškarci će biti više involvirani ako postoji potreba za skrbi za djecu ili za starije članove obitelji. No također to će se događati ako tržište rade kompanije recimo za koje rade muškarci to podržavaju kao i ako društvo to podržava. Trenutne studije održavaju različite obrazce i prije nego što završim željela bi se koncentrirati na tu točku. Jedna studija pokazuje da e, percepcija muškaraca što se tiče skrbi i ostalih pitanja povezanih s e, rodom je pozitivna e, u zemljama koje njeguju ravnopravnost rodova nego u drugima. Ova studija je provedena ove godine. Druga studija ukazuje na to da je podrška muškaraca za rodnu ravnopravnost se smanjila u situacijama kada postoji veliki društveni pritisak, pritisak na radnom mjestu. U ovom trenutku vidimo da e, postoji napredak e, udjelu muškaraca koji se bave e, kućanskim poslovima i skrbi, a s druge strane postoje problemi u određenim državama članicama Europske unije koje E, zagovaraju, u kojima se zagovaraju antifeministički pokreti i e, tvrdi maskulinitet. E, zadnje, ne i najmanje važno, željela bih se koncentrirati na studiju koja je e, provedena u Norveškoj, Ostenko Bahojte, i uspoređena sa studijom u Poljskoj. Ova studija bila je vrlo interesantna jer je pokazala niže E, stope nasilja u e, domovima gdje su muškarac i žena ravnopravni. E, Zanimljiva stvar je ovdje da ako pogledamo donošenje odluka, ravnopravno donošenje odluka, vjerojatnost nasilja je E, niska. Željela bih zaključiti sa e, temom koja se tiče e, maskuliniteta koji se posvećuje skrbi. Ekonomsko osnaženje žena povezano je sa većim uključivanjem muškaraca u kućanski rad i u njihovu važnu ulogu u rodnoj ravnopravnosti Dakle, bitno je uključiti više muškaraca, odnosno uključiti muškarce da e, u primarnu skrb u područje koje je tradicionalno e, žensko i nedavno provedene e, studije, na primjer studija Hoffmana i Rodrigueza, podupiru ovaj stav i kažu da zapravo muškarci nisu toliko uključeni E, u neformalnu brigu za starije članova obitelji, ali se brinu za svoje partnere, partnerice. I to kaže da bi zapravo, odnosno to ukazuje na to, da bi se muškarci mogli više uključiti u područje skrbi. U nekim zemljama muškarci pružaju jednaku količinu neformalne skrbi kao i žene u skupinama koje se odnose na stariju životnu e, dobu. Za kraj, skrb o djeci može biti prvi znak e, šire promjene. ka e, muškarcima, odnosno maskuliniteta koji je uključen u skrb, odnosno u brigu skrb muškaraca za djecu ne bi trebao biti ogranič, ne bi trebala biti ograničena e, samo na hranjenje djece, na primjer stavljanje e, djece u krevet, nego i pokazivanje e, brige ne samo za djecu, nego i za članove obitelji, prijatelje i tako dalje. I zato moramo primijeniti koncept skrbi, odnosno brige koji e, mora uzeti u obzir kompleksne društvene realnosti. Ovo su preporuke koje bih željela naglasiti e, na kraju svoje prezentacije. Kada govorimo o muškarcima e, koji su uključeni u skrb, odnosno brigu, ključno je pružiti dovoljno znanja. Mi moramo znati više o skrbi, o varijacijama koje se tiču skrbi e, unutar Europske unije i e, politike se moraju e, donositi u skladu sa ovim pristupom. Ja, ono što je još jako bitno jest javni diskurs, kritika trenutnog diskursa koji se tiče roda e, u školama. E, potrebne su poveznice između e, politika, istraživanja i praktičnog rada muškaraca i trebamo feministički pristup i intersekcionalni pristup. Hvala vam lijepa na ovom izlaganju. Iako nam je drago što sada možemo pozdraviti i skupinu zastupnica iz Nigerijske narodne skupštine. Biće nam vrlo drago ako se uključe u našu raspravu kada budemo imali vremena za pitanje i odgovore, ako tako žele i bude li to s vremenskog stanovišta moguće. Sada bih htjela dati riječ e, gospodinu Kristenu Vesteru, e, koji je zadužen referent za dionike u e, Europskom institutu. Hvala lijepa što ste i mene pozvali na ovu radionicu. Europski institut za rodnu ravnopravnost, kojeg ja danas ovdje zastupam, će sutra objaviti najnovije rezultate pokazatelja rodne ravnopravnosti za 2017. godinu. Za vas koji niste upoznati s tim pokazateljem, on služi kako bi se mjerila rodna ravnopravnost u Europskoj uniji. Učinili smo već više puta tu studiju od 2005. na ovamo. Rezultati će nam pokazati kvantificiranu informaciju odnosa e, među spolovima u Europskoj uniji i e, pokazat će nam kakvi su odnosi između muškaraca i žena u Europi, a to će ujedno biti i okosnica mog današnjeg izlaganja. Prije li nego što li izložim rezultate, mislim da je važno reći da kada govorimo o maskulinitetu i rodnim stereotipima, da je važno osim samih podataka i izlaganja trendova koji pokazuju o tome kako se ponašaju muškarci i žene i koje u izvjesnom smislu su već e, podvrgnuti stereotipima, svejedno moramo uočiti da unutar pojedine skupine postoje raznovrsnost i moramo vidjeti kako se različiti elementi isprepliču te na pojedinačnoj razini služe tome da muškarci i žene biraju kako će živjeti. Međutim, ne želim previše sada ulaziti u teorije vezane za maskulinitet i rodni identitet. Htio bih međutim s vama podijeliti određena razmišljanja o koje mislim otkako sam se počeo baviti ovom temom. Radi se na temeljima onoga o čemu piše Georg Herbert Mead. E, naime, e, različitim pojmovima osjećaja e, mjesta ili nepostojanja mjesta vezana za različite brige i anksioznost i sve strukturiranost, sve je to jako važno kada se govori o maskulinitetu. Što je maskulinitet? To je zapravo po mom mišljenju serija kontradikcija, pomišljani osjećaj anksioznosti e, koja se radi kako bi se pokazalo da se nečemu pripada ili kako bi se nekoga impresioniralo. Svi smo, mislim, ponekad osjetili taj osjećaj nepripadnosti. I pitamo se kako eh, možemo eh, se baviti pitanjem očekivanja društva na eh, vlastito ja. Kako se baviti maskulinitetom kada on ne odgovara očekivanjima i kako nadzirati ono što svatko sam radi, kako vaš maskulinitet ne bi bio kontradiktoran u odnosu na maskulinitet nekog drugog. A način na koji se to tumači za sada je vrlo restriktivan. EGE studija o diskursu o rodnim studijama govori o 30-godišnjem Španjolcu Priča o tome kako su ga prijatelji nagovarali da ide s njima u bordel kad je imao 16 godina. Nije s njima otišao iz moralnih razloga i kaže čuo sam da je to mjesto ponižavanja i nepravednosti i jasno mi je bilo da ne želim u tome sudjelovati. Isto tako, nisam imao 10 godina, imao sam 16 do 17 godina, znao sam da to nije pravedno i nisam htio sudjelovati u tome. To se odrazilo na e, moj odnos sa tom e, grupom prijatelja. Nisu to bile neke teške posljedice, ali svejedno. Oni nisu govorili u javnosti da su išli u javnu kuću, međutim bio sam isključen iz nekih razgovora unutar te skupine. Jer e, to se odrazilo na mene, ostavljen sam bio po strani. Kraj citata. Mislim da ovaj citat vrlo jasno govori kako e, je dakle netko trebao strukturirati i izgraditi vlastitu muževnost na određen način. Ali govori o tome kako nema dovoljno sankcija za pojedine muškarce. On samo objašnjava kako je bio ostavljen po strani, na marginama svoje, svoga društva. A E, pojam e, maskulinitet je nešto na što ću se kasnije vratiti, ali hegemoni maskulinitet je nešto što je često nedostupno pojedinačnim muškarcima, pa pojedinačni muškarci ostaju na taj način e, prazni, imaju osjećaj nepripadnosti i tu prazninu pokušavaju nadopuniti, nadomjestiti bilo na kreativan, bilo na destruktivan način. Međutim, razmislimo o tome kako se ovi pojedinačni načini mogu pretočiti u šire modele. Iz najnovijih informacija koje stoje na raspolaganju našeg instituta možemo reći da ćemo u našim pokazateljima za ovu godinu se baviti puno interakcijama u našem društvu jer mi pokušavamo dakle doći do toga da imamo svoje mjesto u rodnom redu, a koji puta to mjesto ne e, uspijemo postići. Izabrao sam da govorim vrlo selektivno, naime usmjerit ću se samo na one aspekte koje smatram najrelevantnijim za današnje izlaganje. Govori se o e, rodnoj neravnopravnosti kao najčešće neravnopravnosti u svijetu, ali E, postoji velika raznovrsnost unutar te nejednakosti između muškaraca, e, žena, a e, mnogo toga ovisi o puno drugih obilježja određene skupine, ne samo roda. Iz tog razloga počeli smo se također baviti i pristupom presjecanja. Pokazat ću vam grafikon kojeg možda vi dobro poznajete. Naime, to je očekivana životna dob ovisno o godini rođenja. Netko ko se rodio 2015. godine muškarac može očekivati da će doživjeti 77 e, godina. Međutim, raspon varira od 80,4 godine u Švedskoj do 69,2 godine u Litvi. Dakle, postoji 11 godina razlike za muškarca koji živi u Švedskoj u odnosu na onoga koji se rodio u Litvi. Razlike između muškaraca i žena također su značajne u Estoniji, Litvi i Latviji. A e, crvena e, se crta ovdje odnosi na muškarce, dok se plava odnosi na žene na ovom grafikonu. Razlike u Italiji ili Luksemburgu primjerice između muškaraca i žena je svega 4 do 5 godina, čak e, svega 3,3 godine u Nizozemskoj. Prema tome, biološki argument da žene žive dulje ne objašnjava e, zašto su razlike u nekim državama članicama E, u rasponu od 10 godina. Tu treba osim toga uzeti i druge obilježja kada govorimo o očekivanom životnom vijeku, primjerice obrazovanje. Obrazovanje snažno utječe na očekivani životni vijek. 2015. godine u Europi očekivani životni vijek razlikuje se od u 15 godina između muškaraca koji su najslabije obrazovani do e, onih koji su najbolje obrazovani, primjer Slovačke. Kada govorimo o očekovanom životnom vijeku, moram nužno govoriti o tome kako se muškarci e, ponašaju u odnosu na zdravlje u Europi, dakle koliko jedu voća i povrća, te koliko se bave sportom to je naravno poticajno za zdravlje, dok je primjerice pušenje nešto što je rizično za zdravlje i mogu dovesti do pogoršanja zdravlja. Muškarci se ponašaju rizičnije, e, ali također se ponašaju ponekada i e, zdravije. Što se tiče e, um, muškaraca koji i se bave sportom i jedu voće i povrće, e, oni to čine više nego li žene, 42 u odnosu na 35%. Vidimo također da e, što je netko više obrazovan, više se bavi e, fizičkom aktivnosti i više jede vođe i povrće. To smo učili kod muškaraca, međutim to je isto nešto što s godinama se smanjuje. Druga strana e, medalje su rizična ponašanja gdje postoji razlika između muškaraca i žena koja je jako naznačena. Ovdje vidimo prekomjernu potrošnju alkohola u Europi i jedna trećina za srednje i visoko obrazovane muškarce, E, to vidite s jedne krajnje stranje grafikona, a onda s godinama se to pomalo smanjuje. Međutim, razlika između muškaraca i žena jako je velika. Preko jedne trećine muškaraca prekomjerno pije e, tijekom cijelog života. A na krajnjem desnom dijelu grafikona vidite e, tu e, faktor e, prihoda koji se također uključuje u e, jedno od bitnih obilježja koje se uzima u obzir. Pušenje je i dalje problem za mnoge muškarce i žene u Europi, ali i ovdje razlikuje se od skupine do skupine. Slabije obrazovani muškarci i srednje obrazovani muškarci puno više puše nego li one koji su visoko obrazovani. Isto vrijedi i za e, prihode oni koji su imućni puše puno manje od siromašnih. Obrazovanje je jedno od vrlo važnih faktora koji određuje kako će izgledati životi muškaraca i žena. Na prethodnom slajdu vidjeli se kako određuje i ponašanje koje se odnosi na zdravlje. A mladi ljudi, mladi muškarci u Europi e, gube kad se radi na obrazovanju i ako vidimo presjecanje, e, odnosno gdje se krivulje spajaju, ona koja govori o, obrazovanju i e, tu vidimo da postoje razlike između muškaraca i žena žene e, su sada već e, došle do ciljeva koji su bili, naime da e, idu na visoko obrazovanje. Dok kod muškaraca su rezultati bili 9% loši u odnosu na rezultate žena. Vidimo da se tu jaz širi u odnosu obrazovanja muškaraca i žena u odnosu na 2005. godinu kada je bio 4%, dok je 2015. godine bio 9%. Što je obrazovanje vešće, rizik od siromaštva je manji, kako kod muškaraca, tako i kod žena. To vidimo kada gledamo kako se e, nejednakosti mogu ispresjecati. To vidite na ovom grafikonu gdje, koji govori o riziku od siromaštva ona skupina koja ima najveći rizik od siromaštva iznad prosjeka Europske unije bez obzira na e, spol to su osobe koje su rođene u inozemstvu, koje su manje obrazovane, e, koje e imaju e, neki invaliditet i tako dalje. samohrani roditelji, na primjer. Smatram da je vrlo važno uočiti da muškarci i žene rođeni izvan Europske unije imaju dva puta veću mogućnost da zapadnu u siromaštvo. Rizik da se zapadne u siromaštvo iznosi 38% kod e, muškaraca rođenih van Europske unije. Očekivanja, rodna očekivanja su e, još uvijek jaka u društvu. Od muškarca se očekuje da bude hranitelj obitelji i e, mnogo toga, to, to može utjecati na njihov e, život, ali isto tako <clears throat> na mnoge izbore koje čine u životu. Htio bih se sada e, usvrnuti još na neke rezultate koje možemo povezati s prethodnim prezentacijom. Tematika je vrlo interesantna. Vidite razlike među pojedinim skupinama muškaraca. Htio bih naglasiti da što se tiče vremenskih e, elemenata Usprkos razlika između različitih skupina muškaraca postoje vrlo značajne sličnosti. Naime, nedovoljno se brinu za svoje bližnje, niti za djecu, niti za starije osobe koje su uključene u ove pokazatelje. Dakle, to je tematika kojom se treba više pozabaviti. Zaključno, ću reći da sve ovisi o velikom broju čimbenika u životu. Neki od njih su u skladu s negativnim stereotipima i individualnom izboru. Ali na razini društva treba se pozabaviti tim stereotipima kako oni ne bi predstavili temelj diskriminacije. Hvala još jednom što ste me pozvali na e, ovu radionicu. Hvala vam lijepa, a sada ću dati riječ sljedećem govorniku, gospodinu Eriku Melanderu, profesoru e, na e, e, sveučilišta u Upsali. Hvala lijepo, hvala što ste me pozvali. Zahvaljujem vam što ste mi pružili ovu prigodu da vam iznesem rezultate istraživanja koje smo proveli u Apsali. Prvo bih želio govoriti o muškarcima, maskulinitetu i nasilju, ovim, onim negativnim stereotipima što znači biti muškarac. Naziv moje prezentacije je Ideologija časti, maskuliniteta i nasilja. Objasnit ću taj koncept podrobnije. Ishodišna pretpostavka je ova temeljna tvrdnja da kroz u mnogim društvima i e, jako, jako mnogo vremena su muškarci glavni i većinski počinitelji e, svih, svih vrsta nasilja. E, kroz različite generacije taj obrazac opstaje i to nešto što je zapravo najizraženiji obrazac u ljudskom ponašanju. Ponekad smatramo da je to nešto što tako mora biti i to zdravo za gotovo i zapravo uopće se ne pitamo zašto je to tako. To se odnosi i na zakonito nasilje koje počini vojska, policija, uglavnom se radi o muškarcima. Iako se te stvari mijenjaju, pogotovo nedavno, još uvijek u najvećoj mjeri se radi o muškarcima, također nezakonito nasilje Misli se na fizičko nasilje u vezama, u domovima, u obitelji, e, do e, pobunjenika, kriminalaca, terorista. Pa ipak istodobno većina muškaraca zapravo se ne bori, nikoga ne ubije i ne koriste fizičko nasilje. Čak i u društvima u kojim, koja su duboko pogođena nevjerojatnom količinom nasilja u društvima u kojima eh, se dogodio građanski rat. Zapravo samo manjina muškaraca se upušta u borbu. Kada govorimo o društvima u Europskoj uniji, većina počinitelja fizičkog nasilja jesu muškarci, ali većina muškaraca u uniji ne koristi fizičko nasilje. Dakle, postoji nešto u toj činjenici da je netko muškaraca što je blisko povezano sa primjenom nasilja, nešto vezano uz mužernost što potiče nasilje. Što god to da je, primjenjuje se ipak samo na neke muškarce, odnosno u najvećoj mjeri na muškarce. I upravo to je fokus našeg društva. Pokušali smo razaznati koji je uzrok tome i kako možemo e, razaznati koji muškarci će se upustiti u nasilje, a koji ne. Prethodna istraživanja su prikupila mnogo dokaza o tome na koji način razmišljaju muškarci, što znači biti muževan, e, što znači maskuliniteti u množini. To je nešto što se prvenstveno odnosi na ponašanje i na nasilno ponašanje. Muškarci koji vjeruju u te negativne stereotipe o tome kako bi trebao biti pravi muškarac. Vidimo da postoje određene raznovrsnosti kod muškaraca. Neki muškarci u to više vjeruju, drugi se poistovjećuju sa drugim oblicima maskuliniteta, no oni muškarci koji najviše podržavaju ideologiju muške časti, uskoro ću objasniti što to znači, Upravo ti muškarci su skloniji zauzeti stav nasilja. Naprimjer, ako ih pitamo da li će podržati mučenje osumnjičenika za teroristička kaznena djela, reći će da. Drugi primjer je da muškarci sa takvim stavovima koji se postavljaju s takvom vrstom maskuliniteta će, e, biti će vjerojatnije da sudjeluju i u e, kriminalnom nasilju, nasilju u odnosu u vezama ili e, delikvenciji ili kaznim djelima na ulici. E, postoji velika veza između te vrste maskuliniteta i e, riskatnog ponašanja. Muškarci koji u to vjeruju preuzimaju prekomjerni rizik. To pokazuje da je maskulinitet vrlo bitan. Na koji način muškarci se postovjećuju sa različitim oblicima maskuliniteta utječe i na njihove stavove i na njihovo ponašanje u odnosu na nasilje. Dakle, moji kolege i ja Bjorn i Brezina imamo jednu studiju koju upravo vodimo i koju ćemo proširiti na temu važnosti maskuliniteta, proširit ćemo je i na političko nasilje po prvi puta. Dakle, ne radi se samo o kriminalu, stavovima, zlostavljanju partnera, već se radi i o e, percepciji političkog nasilja. To je studija političkih aktivista koji su se borili na ulicama Bankoka u Tajlandu. Ustvrdili smo da među tim političkim aktivistima oni koji su više podržavali ideologiju muške časti su bili skloni sudjelovati u političkom nasilju na ulicama Bankoka. Dakle, što mi mislimo pod ovom ideologijom časti maskuliniteta, odnosno časti muškaraca? Što znači ova riječ čast? Ne govorimo o e, značenju časti u svakodnevnom životu. Čast koja bi značila da je netko ima snažan karakter, da služi svojoj zemlji sa čašću. Već govorimo o pojmu čast u antropološkom smislu i e, smislu kriminologije i drugih društvenih znanosti. Naime, značenje časti u tom kontekstu je da muškarci zadobiju status ako su e, žestoki, čvrsti, ako e, se ne povlače pred izazovima, ako su skloni kontroli i ako čuvaju čestitost žena u obitelji. To je takvo značenje časti. Radi se o maskulinitetu zato što se u ovom slučaju radi o muškarcima. Opisuje se kako se muškarci ponašaju, kako bi bili takozvani časni muškarci koje poštuju u društvu. Također to je ideologija koju ljudi mogu prihvatiti, mogu je podržati u, u različitoj mjeri i to je zapravo kulturološki fenomen u smislu toga da neke kulture, neka društva imaju e, ideologiju časti, odnosno ubojstva iz časti, a druga društva to nemaju. Dakle, radi se o ideologiji u koju e, vjeruju ljudi u svim društvima, koja nije podijeljena po kulturama. Konkretnije, mi smo u, našim, u našoj studiji političkog aktivista postavljali im sljedeća pitanja. Pitali smo ih što misle o rodnoj ravnopravnosti, različitim ulogama muškaraca i žena, obiteljskom nasilju. U načelu, ideologija časti masculiniteta se sastoji od dva elementa. Prvi element su patriarhalne vrijednosti. Muškarci vjeruju da su superiorniji ženama i stoga imaju određene povlastice i prava i to i u društvu i u obitelji. To je jedan skup vrijednosti sa kojima se poistovjećuju. A drugi skup vrijednosti na kojima se temelji ova ideologija je takozvana e, tvrdoća, žes tina muškaraca koji moraju biti uvijek neustrašivi, ne smiju se nikada povlačiti kako bi zadržali svoju reputaciju i status. I kada se oba elementa iskombiniraju istodobno, tada je rizik nasilja najviši. Jer patriarchalne vrijednosti koje su opremljene mentalnim modelima koji govore da je polovica populacije manje vrijedna od njih, dakle muškarci su vredni od žena i zato zavređuju određene povlastice, to znači da će oni takva vjerovanja primjenjivati na druge skupine u društvu, e, etničke manjine, e, E, to na primjer, to znači da su skupine tih ljudi manje vrijedne od nas i ta, takva ideologija može e, generirati poticaj da se nasilje primjenjuje na druge, na one koji su različiti. Zašto je bitno razumjeti ta dva elementa? To je nešto što se primjenjuje univerzalno, naravno da mi moramo još proširiti to istraživanje, ali na taj način možemo identificirati koji su ti muškarci koji će najvjerojatnije se upustiti u nasilje. Kada smo proveli studiju e, na Tajlandu, kada smo uključili ideologiju, analizu, ideologiju časti, ništa drugo nije bilo bitno. Niti dob, niti obrazovanje, niti e, vjera. E, upravo ta ideologija je bio, bila najizvjesnija pretpostavka za procjenu u kojoj mjeri će se ti muškarci upustiti u nasilje. To nam može pomoći pri smanjivanju problema nasilja. Ako možemo e, pomoći muškarcima da se i sa manje nasilnim oblicima maskuliniteta, na primjer, na taj način mogu postati uzor u društvu. Nadalje, kada govorimo o našim zakonitim sredstvima nasilja kao što su vojska i policija, postoji rizik da oni koji primjenju nasilje će primijeniti prekomjerno nasilje posebice ako ti ljudi također prihvate ideologiju e, časnog maskuliniteta. Iako ste vi takav muškarac koji radi za vojsku ili policiju, e, a mi to detektiramo, moći ćemo smanjiti količinu neprekomjernog nasilja i prekršaja. Obzirom da je to vezano i uz prekomerno preuzimanje rizika, na taj ćemo bismo mogli smanjiti količinu nezgoda, seksualnog uznamiravanja, dosađivanja i ženama i svih drugih e, problema koji su vezani uz ideologiju časnog maskuliniteta i ovo pitanje što zapravo znači biti pravi muškarac. Sve to stvara neprijateljsko okruženje za žene i za manjine. To, zna, to nam može pomoći u tome da e, angažiramo i zaposlimo e, prikladne muškarce e, i u politici također možemo povećati popularnu e, potporu stanovništva vojske i policiji, jer ovi ekstremni ideali e, ideologije časti maskuliniteta nisu usklađeni sa stavovima i mišljenjima većine stanovnika u državama članicama EU-a. Dakle, muškarci su većina počinitelja, no i žene nekada mogu počiniti nasilje. U povijesti postoje mnogi primjeri jako dobrih žena vojnika, no indikativno je da sudjelovanje žena u nasilju se e, ublažava, ignorira, previđa, odnosno e, reducira se na nešto što je bizarno i iznimno rijetko i žene se isključuju iz sudjelovanja u e, vojnim aktivnostima, e, pobunama, to se za vrijeme nešto mijenja. No sve to ukazuje na to pitanje kako e, pojam ratnika i primjena nasilja nešto što je izni, što je usko vezano uz muževnost. Biti ratnik znači biti muževan i obrnuto u smislu ideologije mu časnog maskuliniteta se definira e, vojnim kvalitetama i zato uključivanje žena u oružane snage predstavlja takvu veliku prijetnju tradicionalnim militantnim vjerovanjima. Ako mislimo da je to problem u oružanim snagama, u policiji, općenito e, među muškarcima na radnom mjestu i u obitelji, želimo se riješiti takve ideologije, no možda neke od tih normi koje su dio tradicionalnog identiteta ratnika su vrijednosti koje želimo zadržati, kao što su hrabrost, neustrašivost, e, samožrtvovanje, otpornost. Želimo da te osobine takve značake i dalje postoje među vojnicima. Eh, stoga trebamo odijeliti te pozitivne značajke koje želimo zadržati eh, od negativnih značajki muževnosti. Želimo izgraditi suvremenu vojsku, suvremenu policiju u kojoj neće se primjenjivati problematični pojam muževnosti, odnosno maskuliniteta. I na kraju se postavlja pitanje kako ćemo sve to riješiti jedan, jedan od nalaza je bio da društva koja, u kojima postoji više rodne ravnopravnosti su mirnija. Zašto je to tako? Kada se ova ideologija ublaži, žene će biti osnažene, rodna ravnopravnost će se time okoristiti, a istodobno razina nasilja i potpore nasilju će se smanjiti. Stoga je to ključ ne samo za smanjivanje nasilja u društvima, već i za izgradnju mira. Obzirom da se maskulinitet i feminitet e, definiraju u kontrastu jedan prema drugome i muškarci i žene moraju održavati te obrazce i muškarci i žene se moraju uključiti u rješavanje ovog problema. Hvala. Hvala lijepa gospodine Majlander na vašoj prezentaciji. A sada bih e, željela otvoriti raspravu. Možda parlamentarka iz Nigerije bi željela nešto reći. Ako želite, izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepo, predsjedavateljice, govornici. Članovi odbora za ravnopravnost spolova i prava žena. Jučer smo se već našle na istu temu Naše izoslavstvo broj sedam članica. Jedna članica je otišla danas u Ujedinjene narade. E, imamo e, tri predstavnice Senata i tri predstavnice Doma zastupnika. Za nas je bilo vrlo, nama je bilo vrlo teško uopće postati parlamentarkom i ući u parlament. Morali smo premostiti mnogo prepreka, uključujući i nasilje prema nama i e, pogrdno su nas nazivali, zato što se smatralo da smo ušli u svijet muškaraca, no unatoč svemu tome mi smo svjesni toga da netko mora i taj posao napraviti i suprotstaviti se. Neke od nas su morali proći kroz mnogo problema da dođemo ovdje gdje smo sada stvari se mijenjaju u Nigeriji, to je najvažnije, posebice kada se radi o rodnim pitanjima. I ovaj posljednji govornik je jako, jako dobro rekao, u Africi postoji vjerovanje da su muškarci superiorniji, nadređeni ženama koje moraju biti podčinjene. Evo, Navest jedan primjer onoga što se godilo u mojoj kući. Imam sina od e, deset godina, vratio se jedan dan iz škole i ja sa svojom kutijom za užinu, ja sam ga zamolila da ju opere, a on je rekao, ali ja nisam curica i pitala se ga zašto misli da nije u redu da on sam opere tanjur ili zdjelicu. U tom trenutku je bila i moja kći u blizini i on je rekao da bi bilo primjerenije da ona opere suđe. Iako je imao samo deset godina, to me zaprepastilo da tako reagira. Rekla sam mu, sve dok ti ovdje živiš i ja sam tvoja majka, ti ćeš prati tanjure sutra se možeš vratiti u internat i netko, drugi će to raditi umjesto tebe. I tada sam uvidjela da u samoj srži nešto nije u redu, jer se ne daju jednake prilike djevojčicama i dječacima. E, ja sam jako impresionirana sloganom He for She, on za nju jer naši kolege u parlamentu moraju shvatiti da smo mi partneri koji žele ostvariti napredak i ako želimo učiniti nešto dobro za našu zemlju, e, da budemo ponosni na Nigeriju, moramo naše razlike ostaviti po strani i svaku ženu sagledati kao e, majku, sestru, ženu, suprugu. Ne radi se o tome da e, mi želimo biti previše šovinističke. E, nije nam lako, no najbitnije je da ozbiljno želimo poraditi na tom temu i želimo da muškarci razumiju da smo ravnopravni partneri. Ne možemo prihvatiti da u parlamentu nas se tako doživi, ali kod kuće opet ne. No postupno se stvari mijenjaju i u školi. Mi radimo sa relevantnim nadležnim tijelima i pokušamo im objasniti da mora postojati ravnoteža. Nije greška to što smo mi žene i muškarac ne treba biti previše ponosan na to što je muškarac. Jako se slažem sa posljednjim govornikom. Mislim da je on jako dobro izrazio sve ove pojmove. U ruralnim područjima u Africi se vjeruje, na primjer u jugoistočnim dijelovima Nigeriji se smatra da ako žena ne rodi sina, zapravo se nije, kao da se zapravo nije e, ni udala i tek nakon što rodi sina zadobije svoj status, položaj u obitelji. Od žena se očekuje da e, njeguju e, starije osobe no, ono što primjećujem je da je Nigerija u boljem položaju kada se radi o razlici u plaći između muškaraca i žena. U drugim zemljama u Africi to nije tako. Dakle, barem u Nigeriji žene i muškarci imaju jednake plaće. No kada se radi o rodnim pitanjima i tu imamo probleme, kultura je vrlo važna, religija. Žena u Nigeriji u 21. stoljeću ipak mijenja nomenklaturu u smislu toga da mora biti blagoslovljeni i sinovi i kćeri. E, želim vam zahvaliti što ste nam dali priliku da vam se obratimo. E, Bog vas blagoslovio. Hvala vam lijepa. Želi li još netko e, dati svoj doprinos raspravi? Zahvaljujem. Ako nema više pitanja niti komentara, e, željela bih e, zamoliti naše paneliste da kratko odgovore, odnosno prokomentiraju za kraj ove rasprave. Profesore Melander, izvolite. E, da, ja sam govorio o vrlo ozbiljnom problemu, o nasilju e, i muškarcima. taj problem se dotiče svih e, zemalja, svih kontinenata. Međutim, čak i prethodne prezentacije su nam dale signale što možemo učiniti po pitanju rodne ravnopravnosti, ali također e, indikacije za neke strategije koje možemo koristiti, na primjer e, poticaje za muškarce da sudjeluju više u odgoju djece, u pružanju skrbi i tako dalje. Tako da eto mislim da su, smo čuli izvrsne prezentacije. Gospođa Veski, izvolite. Hvala, hvala na izvrsnim e, doprinosima raspravi. I ja bih željela dodati nešto ovome što ste vi rekli i vašoj prezentaciji. E, kada govorimo o časti, konceptu maskuliniteta, maskuline časti, a postoje projekti u različitim e, dijelovima Europe. E, jedan projekt se zove Heroes, projekt se odvio u Njemačkoj, ali i u Austriji i to je zapravo jedan projekt s kojim se radi, e, na kojem se radi o mladim e, muslimanima gdje se govori o časti, branju časti vlastitih sestara e, ženskih članica obitelji. Tako da, eto, to je jedan dobar primjer ovoga o čemu ste vi govorili. Još jedan primjer iz Austrije jest sljedeći. Postoji vrlo mnogo izbjeglica, tražitelja azila danas u Austriji, e, tako da se organiziraju razne tribine i edukacija koja se tiče e, nasilja, zaštite od nasilja, sprečavanja nasilja, jednakih mogućnosti za žene i muškarce i to je također vrlo bitno. E, još jedna stvar koju želim naglasiti što ste vi rekli, bitno je imati jedan horizontalan pristup E, koji se tiče e, mjera koje valja poduzeti kako bi se riješio ovaj problem. Hvala lijepa. Mogu se složiti sa svime e, što je izrečeno na ovoj raspravi. I kada govorimo o različitim ishodima, odnosno rezultatima, posljedicama koji se tiču muškaraca, moramo imati na umu rodnu komponentu jer ne možemo drugačije. Hvala. Eto, ako je to sve, željela bih zahvaliti svim stručnjacima i stručnjakinama na vrijednom doprinosu, a posebice Resernom odjelu za prava građana ustavna pitanja, što e, je organizirao vrlo zanimljivu radionicu. Hvala vam lijepa. I želim e, vas informirati da će se e, naš sljedeći sastanak održati 16. listopada. Dakle, sljedeći e, sastanak odbora FAM će se održati 16. listopada u popodne. A sada ćemo imati jednu kratku pauzu do 16.30 kada ćemo se sastati sa e, članovima odbora za međunarodnu trgovinu. Inta, hvala.